Stavlja se sjednica od 6. E, veljača. E, tekstovi od 6. veljače su na raspolaganju. Ima li netko nešto protiv? Onda usvajamo zapisnik.